Hello everyone, Dobar dan, molim vas sjednite na svoje mjesta, pripremite glasačke kartice kako bismo mogli započeti s glasanjem. The first Prvo izvješće je prijedlog direktive o naknadi koje se naplaćuju za korištenje određenih infrastruktura za teška teretna vozila, dakle euro vinjeta. Dobro, započinjemo s amandmanom 107. Tko je za? Tko je za? Protiv? Suzdržani odbacuje se 108 za. Protiv? Molim provjeru. Otvaramo elektroničko glasanje. 108. Zatvaram glasanje. Usvojeno. 109. Tko je za? Protiv? Suzdržani? 110. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 111. Za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 112. Za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 113. Za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis prvi. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. usvaja se. 118. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 119. za, protiv, suzdržani, odbija se. 120. za, protiv, suzdržani, molim provjeru. The vote is open. Zatvaram glasanje. I disclosed. Zatvaram glasanje. Odbija se. 121. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 122. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Kompromis drugi. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Molim provjeru. Otvaram elektroničko glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. Dakle, moramo sada ići sa svim amandmanima koji su ovdje. 124. za, protiv, suzdržani. Odbija se. 126. tko je za, protiv, suzdržani. Odbija se. 127. tko je za, protiv, suzdržani. Odbija se. 16. za, 16 125. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Molim promjer, provjeru. 60 135. Otvaram elektroničko glasanje. And it's closed. Zatvaram glasanje. And it is adopted. Usvaja se. 128. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 131. Za? protiv, suzdržani, odbija se. 30. za, protiv, suzdržani, odbija se. 129. tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 17. tko je za, protiv, suzdržani, molim provjeru. 17. otvaram glasanje. Zatvaram glasanje, odbija se. Prelazimo na 19. amandman. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Molim provjeru. Otvaram elektroničko glasanje. Usvaja se. Usvojeno, da. 135. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 137. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 140 za protiv suzdržani. Usvaja se kompromis treći tko je za protiv suzdržani. Usvaja se 144 tko je za protiv suzdržani. Odbija se. Imamo dva identična, 22 145, 146 147. Tko je za? Protiv, suzdržani, odbija se. Želite provjeru? Dobro. Provjerit ćemo ovaj blok. Otvaramo elektroničko glasanje. And it's closed. Zatvaram glasanje. <laughs> Imao sam sreće. Odbio sam. Who is in favor? 25 za, protiv, suzdržani. 25 imali vas. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 151. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 152. Za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 153. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 154. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 155. Za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 156. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 157. Tko je za? Protiv? suzdržani, usvaja se. 158. za, protiv, suzdržani, odbija se. 159. za, protiv, suzdržani, odbija se. 160. za, protiv, suzdržani, odbija se. 161. 162. za, protiv, suzdržani, odbija se. 163. za, protiv, suzdržani, odbija se. 164. za, protiv, suzdržani, odbija se 165 i tko je za, protiv, suzdržani, odbija se 166 i tko je za, e, i 167 za, protiv, suzdržani, odbija se. Glasamo u 168. 169 za, protiv, suzdržani, odbija se. 170 za, protiv, suzdržani, odbija se. 171 za, protiv, suzdržani, odbija se. 172, 183, za, protiv, suzdržani, odbija se. 174 za, protiv, suzdržani, odbija se. 185 i 181 za, protiv, suzdržani, odbija se. 180 za, protiv, suzdržani, odbija se. 182 za, protiv, suzdržani, odbija se. 183 za, protiv, suzdržani, odbija se. 29. Tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. 30. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. 184. Za, protiv, suzdržani, odbija se. 185. Za, protiv, suzdržani, odbija se. 186 za, protiv, suzdržani, odbija se. 187 za, protiv, suzdržani, odbija se. 188 za, protiv, suzdržani, odbija se. Molim provjeru. Otvaram elektroničko glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Hvala. Kompromis peti. Tko je za? Protiv? suzdržani, usvaja se. 192 za, protiv, suzdržani, odbija se. 194 3 za, protiv, suzdržani, odbija se. 194 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 195 ko za, protiv, suzdržani, odbija se. 32 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 196 za, protiv, suzdržani, odbija se. 197 za, protiv, suzdržani, odbija se. 33, 34 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 35, 36, 37 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 38 za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. Glasali smo 38. A, došlo je zabrne Vidjela sam da je SED glasao protiv. Možda i jesu bili protiv. Dakle, temeljem za izvjestitelja ponovit ćemo glasanje 38. Ko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Ali i drugih razloga. 39. Za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 40. Za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 41. Za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 42 i 205, tko je za, protiv, su Što pučani rade? Po ovom pitanju 42 i 205. Za, protiv. Nećete mi reći? Pokažite mi, molim vas, ovaj blok, jer nisam vidjela ruke. Dakle, 42 i 205, tko je za? sjajno. Dakle, usvaja se šest, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. sedam za, protiv, suzdržani, odbija se. osam za, protiv, suzdržani, odbija se. devet, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. On blok od 10, 11, 13, 14, 15 tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 2, 2-1 za, protiv, suzdržani, odbija se. 43 za, i 212. Protiv suzdržani usvaja se. 216 za protiv suzdržani odbija se. 217 i 19 za protiv suzdržani odbija se. 44 i 218 koji za protiv suzdržani usvaja se. 226 za protiv suzdržani odbija se. 226 tko je za protiv suzdržani odbija se 227 tko je za protiv suzdržani odbija se 228 tko je za protiv suzdržani odbija se 235 za protiv suzdržani odbija se 51 za protiv suzdržani usvaja se blok 22D do 30, 31, 32, 33. za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 2, 3, 4. Ovo je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 2, 3, 6. Za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Prvi za? Protiv? Suzdržani? Za? Jedan za? Protiv? Suzdržani? Molim provjeru prvog. Otvaram elektroničko glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 52. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 54. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 55. Za. Protiv. Suzdržani provjeru 55. otvaram elektroničko glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. 56. tko je za, protiv, suzdržani. Molim provjeru. Amandman 56. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje usvaja 57. Tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. 61. Tko je za? Da, kompromis drugi je otpad. Ako 61. Tko je za? Protiv, suzdržani, odbija se. 62. za? Protiv, suzdržani, odbija se. 60 za, protiv, suzdržani, odbija se. 63 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 64 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 65 tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 66 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 67 za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman treći, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Istovjetni 470 za, protiv, suzdržani, odbija se. 68. tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 8. za, protiv, suzdržani, molim provjeru. Otvaram elektroničko glasanje. Zatvara se. Odbijeno. 75. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Odbija se. 76. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Molim proveru. 76. Otvaram elektroničko glasanje. Zatvaram glasanje. Bilo jeste zbunjujuće usvaja se s velikom većinom. Meni je bilo zbunjujući način na koji ste digli ruke, no dešava se. Dakle, sada je 77. Tko je za? Protiv. Suzdržani odbija se. 78. Tko je za? Protiv. Suzdržani odbija se. 79. Tko je za? Protiv. Suzdržani odbija se. 10. Tko je za? protiv, suzdržani, usvaja se. 83. za, protiv, suzdržani, odbija se. 84. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 85. tko je za, protiv, suzdržani, molim provjer 85. otvaram elektroničko glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 86. Tko je za? Protiv. Suzdržani usvaja se. 87. Za. Protiv. Suzdržani odbija se. 88. Tko je za? Protiv. Suzdržani odbija se. 89. Za. Protiv. Suzdržani usvaja se. 90. Za. Protiv. Suzdržani usvaja se. 91. Tko je za? Protiv. Suzdržani odbija se. 93. Za. Protiv. Suzdržani odbija se. 93 za, protiv, suzdržani odbija se. 94 za, protiv, suzdržani odbija se. 95 tko je za, protiv, suzdržani. Bili se protiv? Dobro. Mm, ponovit ćemo. 95. Tko je za? 95. Protiv. Molim provjeru. Otvaram elektroničko glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. 96. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Odbija se. 103. Za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. I konačno glasanje. Elektroničko elektroničko glasanje. Otvaram elektroničko glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Odlično, najljepša hvala. Sljedeće. glasamo o praćenju primjeni glasamo o praćenju zakonodavstva EU 2016. E, sažetak za protiv suzdržani za usvaja se. Amandman četvrti za protiv suzdržani usvaja se. Pet za protiv suzdržani usvaja se. Šest za protiv suzdržani usvaja se. Sedam za protiv suzdržani usvaja se. Osam za protiv suzdržani usvaja se. Molim provjeru. Otvaram glasanje za amandman broj 8. Povlačite zahtjev. Usvaja se. Ja sam bila prilično sigurna u ovo glasanje. 9 za, protiv, suzdržani, odbija se. 10 za, protiv, suzdržani, odbija se. 11 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 12 za, protiv. Provjera za amandman 12. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 13 za, protiv, suzdržani, odbija se. 14 za, protiv, suzdržani, odbija se. 15 za, protiv, suzdržani, odbija se. 19 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 17 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 3 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 3 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amano 24 za, protiv, suzdržani, odbija se. 25 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 28 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 29 za, protiv, suzdržani, odbija se. 30 za, protiv, suzdržani. Provjera za 30. amandman. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 31 za, protiv, suzdržani, odbija se. 33 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Odbija se 34 za, protiv, suzdržani, usvaja se 34 za, protiv, suzdržani, odbija se 35 za, protiv, suzdržani, odbija se. Konačno glasanje, otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Hvala. Prelazimo na sljedeće glasanje. Ocjena programa LIFE sredinom provedbenog razdoblja. Amandman 13 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 14 za, protiv, suzdržani, Usvaja se. 15. Nećemo glasati o tome. Ne. Dakle, glasanje po dijelovima za amandman 16. Prvi dio za, protiv, suzdržani. Usvaja se. Drugi dio za, protiv, suzdržani. Odbija se. 17. Za, protiv, suzdržani. Usvaja se. 18. Dva dijela. Prvi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio za, protiv. Molim provjeru za drugi dio. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. 19 za, protiv, suzdržani, usvaja se 20 za, protiv, suzdržani, usvaja se 21 za, protiv, suzdržani, usvaja se 22 za, protiv, suzdržani, usvaja se kompromis 1 za, protiv, suzdržani, usvaja se 28 za, protiv, suzdržani, usvaja se 30 za, protiv, suzdržani, usvaja se 29 za, protiv, suzdržani, odbija se 31 za, protiv, suzdržani, odbija se. 33 za, protiv, suzdržani, odbija se. 34 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 35 za, protiv, suzdržani. Molim provjeru za 34. Otvorom glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. 35 za,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 3 za, protiv, suzdržani, odbija se. Dakle, 43 za, protiv, suzdržani, odbija se. 44 za, protiv, suzdržani, odbija se. 45 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 46 dva dijela, prvi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio za, protiv, suzdržani. Molim provjeru. Otvoram glasanje. Zatvoram glasanje. Odbija se. 47 za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 48 za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Kompromis 2 za protiv, suzdržani, usvaja se. 54 za, protiv, suzdržani, molim provjeru za 54. Otvaram glasanje, zatvaram glasanje, usvaja se. 55 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 56 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 57 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 58 za, protiv, suzdržani, odbija se. 50, 60 za, protiv, suzdržani, molim provjeru. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 61 za, protiv, suzdržani, usvaja se 62 za, protiv, suzdržani, odbija se 63 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 3 za, protiv, suzdržani, usvaja se 68 za, protiv, suzdržani, usvaja se 69 za, protiv, suzdržani, usvaja se 70 za, protiv, suzdržani, usvaja se 71 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 1 za, protiv, suzdržani, odbija se. 2, 1, usvaja se. 3 za, protiv. Tko je za amandman treći? Protiv? Molim provjeru. Otvoram glasanje. Zatvoram glasanje.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 Ovim smo zaključili glasanje, a sada ćemo imati razmjenu gledišta. Gospodine Eichhout. Imat ćemo razmjenu gledišta sa Europskim revizorskim sudom o ozelenjenju i ekologizaciji zajedničke poljoprivredne politike. Okay, uh, uh, Poštovani kolege, molim vas da se vratite na vaša mjesta kako bismo mogli nastaviti s današnjim dnevnim redom. Sada imamo razmjenu gledišta sa Europskim revizorskim sudom o posebnom izvješću o ruralnom razvoju i e, posebnom izvješću koji se tiče ekologizacije zajedničke poljoprivredne politike. Ovo se tiče naših e, redovnih godišnjih aktivnosti i odnosa sa Europskim revizorskim sudom koje smo pozvali ovdje kako bi se pridružili ovoj raspravi. Tu imamo i članove e, Ekona koji su zaduženi za ova dva e, izvješća. Imamo tu i gospodina Samu Jereba koji je zadužen za ekologizaciju, a isto tako imamo i gospodina Januša e, Vojhjehovskog koji je zadužen za program ruralnog razvoja. Najprije ću predati riječ gospodinu Jerebu kojeg pozivam ovdje da preuzme riječ. Hvala najljepša, e, gospođo predsjedavajuća, i hvala vam što ste mi pružili priliku da e, predstavim zaključke posebnog izvješća o ekologizaciji. E, ekologizacija je uvedena 2013. godine kroz reformu ZPP-a kao e, nova izravna plaćanja poljoprivrednicima. To je trebao biti mehanizam koji bi nagradio poljoprivrednike za pružanje javnih e, usluga i dobro obavljanje aktivnosti koje se tiču zaštite okoliša. Europska unija troši 12 milijardi eura godišnje na ekologizaciju što predstavlja 30% izravnih plaćanja ZPP-a i skoro 8% cjelokupnog proračuna Europske unije. E, sada poljoprivrednici e, primaju e, plaćanja za ekologizaciju za 2016. godinu i to za one zahtjeve koje su predali 2015. godine. Mi smo imali priliku susresti se s predstavnicima komisije i pet država članica kako bismo razgovarali o tim pitanjima. S obzirom na e, izuzeća koja postoje, većina poljoprivrednika, odnosno 65%, mogu imati e, plaćanja za ekologizaciju, a da ne ispunjavaju nikakve obveze o ekologizaciji. Kao rezultat toga, ovo je dovelo do pozitivnih promjena samo na vrlo ograničenom broju poljoprivrednih gospodarstava, otprilike 5%. Želim vas e, napomenuti da komisija ovdje koristi indikatore za 73% E, poljoprivrednih e, gospodarstava, čak i kada poljoprivredna gospodarstva moraju ispuniti e, obvezu diversifikacije usjeva i promijeniti usjeve na samo jednom hektaru od 100 hektara, komisija računa uzima u obzir 100 hektara i čak i ako nije došlo do izmjena u poljoprivrednim praksama E, od trenutka kada je uvedeno pravilo ekologizacije. Ovaj pokazatelj se neće izmijeniti čak ni kada bi se obveze o ekologizacije u potpunosti promijenile, kao što je, na primjer, e, ekološko e, područje koje treba pokrivati 3, 5, 7 ili 7% ili više poljoprivrednog gospodarstva. Zato mi procjenjujemo da ovaj e, pokazatelj je dosta ograničavajući ako ćemo procijeniti učinak ekologizacije. Zato smatramo da bi okolišni i klimatski utjecaj ekologizacije trebao biti povezan sa europskom tematskom strategijom za zaštitu tla sa paketom o energetskom e, energetskim e, aspektima i strategiji za 2030. godinu o klimatskom i e, energetskom okviru koji se tiče stakleničkih e, plinova i trebalo bi biti povezano sa europskom strategijom o bioraznolikosti. Naravno, ne smijemo dovesti u pitanje e, ekologizaciju, samo trebamo vidjeti koje pokazatelje koristimo. Ako pogledamo jedan od indikatora, vidjet ćemo koji se tiče e, ptica na poljoprivrednim gospodarstvima možemo vidjeti da je taj pokazatelj se smanjio za 31,5% od 90. do 2014. godine i e, trebamo se sada zapitati na koji način poboljšati ovo djelovanje u području e, ZPP-a. Isplate za ekologizaciju iznose 80 eura po hektaru, a Europska komisija je procijenila da bi prosjek e, troškova za ekologizaciju e, trebao biti e, otprilike 30 eura. Što znači da bi sada trebali preći sa manje od 10 eura za 40% poljoprivrednika na više od 100 eura za 2% poljoprivrednika. Ovdje imamo i tri prakse ekologizacije, kao što je, na primjer, diversifikacija usjeva, no međutim, to nije postiglo zadovoljavajuće rezultate u e, rotaciji e, samih usjeva. Isto tako, e, ekološko osjetljivi trajni pašnjaci su bili pogrešno usmjereni na ugljikom bogate trajne e, pašnjake u e, područjima Natura 2000 i e, mislimo da određeni aspekti ekologizacije nisu opravdani s obzirom na rezultate koji su postignuti. Sve to proizlazi iz složenosti ove politike. Jedina velika razlika E, su e, kazne koje za nepoštovanje pravila koje bi trebale biti nešto više. Države članice nisu iskoristile fleksibilnost u primjeni ekologizacije, naročito što se tiče izbora e, EFA područja i imenovanja ESPG-a kako bi izvukli maksimum iz e, politika za okoliš e, i klimu. Već su države članice umjesto korištenja te fleksibilnosti preuzeli prevelik teret na sebe i svoje poljoprivrednike. Temeljem ovog mi smo dali preporuke za sljedeću reformu ZPP-a. Komisija bi trebala imati interventnu logiku za doprinose ZPP-a za sve one ciljeve koje su povezane uz klimu i okoliš i trebali bi komisija pratiti načela prema kojem e, poljoprivrednici mogu imati plaćanja ZPP-a samo ako su ispunili osnovne okolišne e, norme koje su pokrivene sadašnjim e, okvirom GAEC i okvirom ekologizacije. Također moraju postojati posebne posebni aspekti za ispunjavanje e, potreba koji se tiču e, lokalnog okoliša i e, klimatskih promjena. Države članice trebaju učiniti sve kako bi postigli zatrcane ciljeve iz politika. I zaključno želim samo reći da će posljednja izmjena zakonodavstva sigurno donijeti određena poboljšanja i mi to pozdravljamo, ali postoje i dalje problemi sa pojednostavljenjem i boljom učinkovitosti ekologizacije koji se trebaju riješiti u okviru sljedećeg višegodišnjeg financijskog okvira. Hvala vam najviše na pozornosti i na raspolaganju smo za sva pitanja. Hvala, a sada predajem riječ gospodinu Vojčehovu koji će preuzeti riječ i održati izlaganje. Izvolite. Uh, uh, hvala, gospođo predsjedateljice. Uvaženi zastupnici Europskog parlamenta, hvala vam na ovom pozivu i na tome što ste mi pružili priliku da predstavim naše posebno izvješće pod naslovom programiranje ruralnog razvoja, manje kompletnosti i više naglasaka na potrebnim rezultatima. Hvala vam na zanimanju za ovo izvješće jer e, ovo su naši zaključci iz niza drugih izvješća, a prema njima nam treba više sinergije između politike ruralnog razvoja i ostalih politika, naročito politike zaštite okoliša i zato želim zahvaliti ovom odboru na njihovom izvješću o programiranju ruralnog razvoja. Evo ja ću prikazati jednu kratku prezentaciju kao što je učinio i kolega. Što je programiranje ruralnog razvoja? Pa na ovom grafikonu prikazujem rashode za te programe. Dakle, riječ je o stotinu milijardi eura raspoređenih u sedam godina financijske perspektive, odnosno višegodišnjeg financijskog okvira. I tu imamo dijelove zajedničke poljoprivredne politike i tu vidimo da smo uglavnom potrošili 58 milijardi eura godišnje, dakle 40 milijardi za izravna plaćanja, 14 milijardi za programiranje ruralnog razvoja i 4 milijarde za tržišne mjere, odnosno tržišne instrumente. Ova sljedeća slika prikazuje glavne korisnike, odnosno one zemlje članice koje su najviše povlačile sredstva. Sve zemlje članice sudjeluju u Fondu za ruralni razvoj, a glavne korisnice su Francuska, Italija, Njemačka i Poljska. Na ovoj karti prikazujem programe ruralnim, ruralnog razvoja koji su podledili reviziji e, u zemljama članicama, zato jer e, u nekim zemljama članicama ti se programi provode na nacionalnoj, u drugima na lokalnoj ili regionalnoj razini. Mi smo razmotrili 12 od ukupno 118 programa ruralnog razvoja, zato jer e, imamo ukupno 118 takvih programa u cijeloj Europskoj uniji u 28 zemalja članica. Koja su pitanja postavljena u reviziji? Bilo ih je tri, dakle naglasak na učinkovitosti u zakonodavnom okviru. Zatim drugo pitanje je bilo mogu li programi ruralnog razvoja pridonijeti ostvarenju boljih rezultata i kako se upravljalo procesom programiranja od strane Europske komisije. Koje su glavni zaključci i naglasi našeg izvješća? Pa, programi su bili previše općeniti i predugo su trajali, bili su previše složeni i proces programiranja je bio previše dugotrajan, te programi ruralnog razvoja se nisu dovoljno usmjeravali na rezultate. Evo, samo ukratko što znači da su programi previše općeniti. Evo ovdje imamo neke primjere iz programa za Rumunjsku, Poljsku i Irsku. Dakle, potrebe su previše općenito definirane, odnosno nisu bile dovoljno određene. Zatim, e, drugi zaključak je da su programi bili previše dugotrajni i previše složeni, naročito u smislu dokumentacije. Evo, ovdje prikazujemo koliko su bili opsežni ti dokumenti, dakle u prethodnom programskom razdoblju 2007-2013 prosječna veličina ovih programa iznosila je 459 stranica, a u sljedećem e, razdoblju 781 stranicu. Neki programi ruralnog razvoja su imali više od tisuću stranica. And uh, mm, our conclusion is that uh, European Commission naš je zaključak da Europska komisija previše zahtjeva od zemalja članica i regija koje pripremaju i provode ove programe. Prikupili smo vrlo zanimljive podatke i podatke koji su korisni za akademske rasprave, ali ne za poljoprivrednike. Ti su podaci previše složeni, i e, jednostavno poljoprivrednici ih ne razumiju. Dakle, mi bismo preporučili da se to promijeni i da se od poljoprivrednika ne zahtjeva previše. Koji je sljedeći zaključak? Dakle, proces programiranja je bio predugačak, odnosno prosječno vrijeme trajanja bilo je gotovo godinu dana, više od 11 mjeseci Evo ovdje prikazujemo prosječno trajanje procesa programiranja. Od podnošenja zahtjeva sve do konačnog odobrenja komisije. Evo ovdje vidimo koje su posljedice, a to je da je došlo do kašnjenja u početku provedbe. U razdoblju 2007-2013 postupak je započeo prvim prijedlogom komisije sredinom 2004. godine, i cijeli je proces dovršen do početka financijske perspektive, dakle do kraja 2006. godine, ali u sljedećem programskom razdoblju došlo je do kašnjenja. Komisija je iznijela svoj prvi prijedlog u listopadu 2011. godine, a provedbene uredbe dovršene su u srpnju 2014. godine. Evo ovdje vidimo posljedice dakle u financijskom razdoblju 2007-2013, na kraju 2010. godine, dakle nakon e, četiri godine provedbe ovih programa ruralnog razvoja, apsorpcija je iznosila 29%. U sljedećem, dakle sadašnjem programskom razdoblju od 2014. do 2020. Krajem 2017. godine, nakon četiri godine provedbe, apsorpcija je iznosila samo 21%. Ovdje vidimo razine apsorpcije po zemljama u razdoblju od 2007. do 2013. Dakle, rekao sam da je prosjek bio 29%. Imali smo dvije zemlje članice sa apsorpcijom većom od 50%, dakle Irsku i Luksemburg, koje su na prvim mjestima na ovoj tablici. Nije bilo zemalja članica čija je apsorpcija bila ispod 15% a sada u ovom financijskom razdoblju imamo nešto goru situaciju. Prosjek apsorpcije je 21%. Predvodi Finska sa 43% i slijedi je Irska sa 38%. Nema apsorpcije veće od 50%, a imamo šest zemalja članica koje su ispod 15%. Ova situacija je doista zabrinjavajuća. Sljedeći zaključak revizije odnosi se na doprinos pojedinih programa strateškim ciljevima za Europu 2020. godine koji je teško procijeniti. Naročito kada je riječ o tematskim ciljevima koji su važni za ekološku dimenziju ruralnog razvoja, dakle kojima se promiče pomak ka gospodarstvo sa niskim emisijama ugljika u svim e, sektorima e, ili se promiče prilagodba klimatskim promjenama, sprječavanju rizika i upravljanju istima i e, također treći cilj se tiče zaštite okoliša. Dakle, mi preporučujemo da se poveća dosljednost između programa i drugih politika koje prate situaciju u okolišu s pomoć relevantnih indikatora i da se smanji također broj zahtjeva. Preporučujemo također, to su sve preporuke komisiji, da svoje zakonodavne prijedloge za politiku ruralnog razvoja nakon 2020. godine pripremi pravovremeno kako bi e, dopustila ili omogućila odobrenje na početku sljedećeg programskog razdoblja. Dopustite mi još dvije minute kako bih e, iznio neke opće napomene koje se tiču problema u poljoprivredi. A, važne su također i za nadležnost e, odbora ENVI. U izvješću kolege Sama Jereba pročitala sam da E, tijekom proteklog desetljeća je područje, odnosno površina zemlje koja je prijavljena u ZPP e, se smanjilo sa 164 milijuna hektara na 145 milijuna hektara, dakle izgubili smo 19 milijuna hektara zemljišta u proteklom desetljeću. Broj poljoprivrednih gospodarstava se smanjio u razdoblju od sedam godina za tri milijuna, a u proteklom desetljeću za četiri milijuna i izgubili smo, gubimo, to je tisuću malih gospodarstava dnevno. Evo, to je stopa pada broja malih gospodarstava. Najveći problem je starenje poljoprivrednika u Europskoj uniji. Evo na ovom grafikonu je to prikazano. Dakle, imamo skupinu koju smo definirali kao mlade poljoprivrednike do 45 godina starosti iznosi otprilike u društvu 45%, u općem e, gospodarstvu otprilike 50%, ali u poljoprivredi ta skupina je zastupljena samo u mjeri od 20%. Što znači da je 80% e, poljoprivrednika starija od 45, a jedna trećina njih je starija od 65, što je veliki problem e, za budućnost zajedničke poljoprivredne politike. Evo, ovo su podaci o dobnoj strukturi u svim zemljama članicama. I to je iz našeg izvješća broj 10 iz 2017. godine. Evo, samo još jedan podatak koji je značajan za vaš odbor. Predstavili smo ove podatke u našem novom dokumentu a to je dokument o zajedničkoj poljoprivrednoj politici koji je predstavio prošloga tjedna na odboru KONT jedan moj kolega, Žao Figueredo. I često čujemo da je europska poljoprivredna proizvodnja i da je cijeli sektor u dobrom stanju zato jer je Europska unija neto izvoznik poljoprivrednih proizvoda to jest istina da Europska unija je neto izvoznik poljoprivrednih proizvoda, dakle više izvozimo poljoprivredno prehrambenih proizvoda nego što ih uvozimo. No, ako sada pogledamo zeleni dio stupca ovoga grafikona, to su dakle osnovna dobra i ostala primarna dobra, dakle neprerađeni proizvodi prehrambeni proizvodi iz poljoprivrede. I mi smo tu neto uvoznik. Evo, dakle, to nije toliko pozitivna slika. Dakle, naša poljoprivredno prehrambena proizvodnja temelji se u velikom dijelu na proizvodnji trećih zemalja. I treba imati u vidu kada se bude razmišljalo o budućnosti ZPP-a. I na kraju, evo, problem na koji ukazujemo u našem izvješću i također u dokumentu koji ćemo predstaviti u budućnosti jest da nam treba jedna dugoročna vizija za zajedničku poljoprivrednu politiku, dakle ne na razdoblje od sedam godina. Nije dovoljno razdoblje od sedam godina za planiranje budućnosti kvalitetne zajedničke poljoprivredne politike. Trebamo imati viziju koliko gospodarstava želimo, koliko poljoprivrednika, koliko zemljišta, kakvu vrstu poljoprivrede, želimo li intenzivnu poljoprivredu, mala obiteljska gospodarstva. I e, mi tu kao stručnjaci moramo biti svjesni da nam je potreban e, dugoročni plan za budućnost ZPP-a. Hvala vam. Hvala lijepa, hvala ovojci na vašim izlaganjima koja su bila vrlo zanimljiva, a sada otvaram raspravu, kolege se mogu slobodno javljati za riječ. Gospođa Juso, gospodin Juso. Gospođa Juso. Izvolite. Hvala, gospođo predsjednice, i hvala i našim gostima. Revizorski sud provodi revizije iznoseći i precizne brojke i upućuje kritiku na činjenicu da 71% poljoprivrednika nije obuhvaćeno ekologizacijom, ali otprilike 75% zemljišta je obuhvaćeno tim mjerama. Kao što Europska komisija navodi u svojem odgovoru na izvješće Revizorskog suda, ekologizacija predstavlja važan instrument e, u sprečavanju e, intenzificiranja poljoprivrede e, i to se želi postići ekologizacijom, dakle svaki poduzetnik pa i svaki poljoprivrednik želi intenzificirati poljoprivredu i svoju proizvodnju, ali e, ponekad intenzivnija poljoprivredna proizvodnja ima neželjene posljedice. Dakle, u izvješću se kritizira činjenica da e, se predviđa sustav izravne pomoći za ekologizaciju, što predstavlja 30% izravnih plaćanja, a to se smatra potporom dohodku. No nije se to htjelo postići ni u kojem trenutku. To je jedna potpora dohodku jer ove subvencije trebaju pokrenuti niz mjera, ali istovremeno ne smiju omogućiti pretjeranu proizvodnju i zbog toga e, su poljoprivrednici u nepovoljnijem konkurentskom položaju u odnosu na treće zemlje, ali ove potpore u okviru ZPP-a su potrebne zato jer poljoprivrednik mora smanjiti proizvodnju u odnosu recimo na uvjete koji se primjenjuju na druge dijelove svijeta. Zatim tu se predlaže da se sva izravna plaćanja podvrgnu mjerama ekologizacije i to nameće dodatno opterećenje Također imamo i pitanje poštovanja ekouvjetovanosti i to opet dovodi do nepovoljnije konkurentskog položaja naših poljoprivrednika u odnosu na poljoprivrednike iz srećih zemalja. I kada je riječ o reformi ZPPA, mislim da europsku poljoprivredu moramo nastaviti prilagođavati razvojima u okolišu i po pitanju klime, jer ne smemo dopustiti previše intenzivnu poljoprivredu koja bi naštetila okolišu. Jer ovo je na kraju krajeva cilj tih mjera, e, bez obzira naravno na preciznost brojaka o kojima vi ovdje razgovarate. Hvala gospodine izvolite. Hvala predsjednice, Dopustite najprije zahvalim revizorskom sudu na njihovom izlaganju i predstavljanju ova dva izvješća, ne samo ova dva, već i ono koje je objavljeno prošlo tjedna o ZPP-u, koje isto tako sadrži poražavajuću poruku o tome da je arhitektura cjelokupne ZPP pa jednostavno nije sukladna s izvornim ciljevima. Također želim zahvaliti Revizorskom sudu i reći da su ovaj put doista objavili svoju analizu pravovremeno. Jer prošli put kada smo pokušali reformulirati ZPP, većina izvješća Revizorskog suda došli su nakon okončanja postupka u parlamentu i vijeću. Dakle, hvala vam doista što ste ovaj put to objavili pravovremeno. Po mom mišljenju poruka je doista savršeno jasna. Dakle, imamo mjere ozljenjenja brojne ciljeve zašte okoliša koje su povezane dakle, u sredstva koje trošimo, ali izgleda nema nikakve veze između ciljeva i utrošenih sredstava. I to je moj osnovni zaključak revizorskog suda. Dakle, prošao sam kroz komentare komisije na ova dva izvješća i u biti tu nema komentara. Oni kažu da to, eto, gledaju, analiziraju i da će imati komentare kada iznesu svoje konačne prijedloge o sljedećem ZPP-u. I to me počeo na zadnji put kada komisija u biti nije mm, saslušala činjenice koje su koje je Europski revizorski sud stavio pred njih. Za mene je politika jednostavna stvar. Imate cilj, nađete sredstva i potrošite ta sredstva kako biste ostvarili te ciljeve. A kada se zaključi da ciljeve određena politika i sredstva ne ostvaruju, onda treba mijenjati politiku. I taj konačni zaključak, nikad do njega nisu došli u Europi. Nekako trošimo milijarde i milijarde na ozelenjenje zajedničke poljoprivredne politike, a ne ostvarujemo nikakve rezultate i želio bih ohrabriti revizorski sud da budu čak i odvažniji u svojim izjavama te pokušaju jasno reći da njihovu poruku trebaju čuti ne samo u zgradi Berlemon, već i u predstavnicama država članica i našim parlamentarnim odborima, ali ne samo. Jer ako slušam kolege kada se o ovome radi, vidim da se više bavimo statusom kvo, i u ustavljenom poslovanju, nego analizom e, činjenica i brojki. Ja mislim da je to najvažnija poruka. Dakle, želim vam zahvaliti na tome svemu i zamoliti predsjednicu da nam kaže da li je moguće da dobijemo neku reakciju komisije prije nego nam iznesu nove prijedloge. Dakle, da uđu malo detaljnije u konkretne zaključke i preporuke koje je iznio revizorski sud. Hvala. Hvala vama. Gospođa Šerperik. Hvala, predsjednica. ja bih htjela reći nešto drugačije mi o nizozemskoj. Dakle, kada se radi o sredstvima i politikama. Dakle, politike treba moći izvršiti. Želim zahvaliti ljudima koji su se za riječ, jer rekli su dakle u ime Redovskog suda da stvari ne funkcioniraju najbolje. Dakle, ja dolazim iz Nizemske i uviđam da ima veliki broj mladih poljoprivrednika koji moraju ulagati u inovaciju, zrak, vodu i veliki problem je taj što svaki put ima nešto novo, ima neka politika koja nije jasna. Dakle, poljoprivrednik je poduzetnik. I mora to sve znati. Zatim tu su i prvi i drugi stup. Kako se to sve mjeri? Dakle, postupak e, sve u svemu je toliko složen. Znate, a poljoprivrednici su upravitelji naših sela u biti. Dakle, brojke nemaju nikakve veze s praksom. A kada se radi o tlu, zemlji, vodi, zraku i vodu i tu je dakle sporazum o klimi, o tome se stalno govori. Tu su neke nove stvari koje treba raditi. Ja imam pitanje za komisiju, dakle, ne bi li trebalo uspostaviti projekt kako bi se pripremili ciljevi u suradnji s tim poduzetnicima, s tim zemljoradnicima? Jer ponekad oni žele sačuvati svoja saznanja i ne izvoziti ih multinacionalnim poduzećima, ali ovo je sad ključni trenutak u Europi jer poljoprivrednici nestaju, a velika poduzeća preuzimaju dakle njihovo zemljišta. Moramo vidjeti kako stvariti ciljeve. A ja bih htjela da vidimo kako izvršavati ovo, jer to nije riješeno. Hvala. Gospodin Des. Hvala predsjednice. I hvala Revizorskom sudu na ova dva izlaganja, doista. Dakle, drago mi je vidjeti izvješće koje je više usredotočeno na činično stanje bolje nego u odboru Agri. No, dopustite da kažem da, evo, u 14 godina koliko sam tu, nisam nikad vidio tako katastrofalno izvješće od strane Revizorskog suda. Dakle, evo, E, kao prvo, o glede 2016. godine, govoreći o 2016. ne možemo ocijeniti koliko je uspješno bilo zvonjenje. 2014. bila prva godina, 2015. države članice su dobile te odredbe i neke države članice tek su počele provoditi 2016. Dakle, ne možete ocijeniti 2016. koliko je bilo uspješno zvanjenje To je doista jako kriv način postupanja. Ovo izvješće dva puta sam pročitao i tu se kritizira broj poljoprivrednika koji su uključeni, koji su u izuzeću. No, bila je to naša politička volja da ti poljoprivrednici dobiju ta izuzeća, jer oni su već zadovoljili određene uvjete, barem što se tiče organske proizvodnje. Stoga Europski revizorski sud ne može iznijeti takvu ocjenu. Možda smo stvari napravili na drugi način, onda biste vjerojatno rekli da je to bilo suviše birokratsko. Dakle, ono što niste uzeli u obzir, su prijelazni usjevi koji su morali ostati u tlu kako bi se izbjegla erozija tla i pružila zaštita i znate, ti prelazni usjevi uopće nisu uključeni u vašu analizu. Dakle, u nekim slučajevima ne može se niti orati zbog e, određenih uvjeta. Dakle, sve to uopće nije analizirano. I ovdje se kaže, dakle, da je Europski redeljski sud e, kaže nešto drugačije od e, komisije. Pa to je jest posao, nije, nije posao revizorskog suda da ocjenjuje naš rad u parlamentu. Mi imamo ovdje više od 700 zastupnika koji su zato zaduženi, to je bila naša politička volja, a vi trebate e, napraviti e, ocjenu provedbe. Mi smo htjeli, dakle kažete da države članice nisu provele na odgovarajući način mjere, no mi smo htjeli imati zaštitne mjere po tom pitanju. U svakom slučaju ovdje su brojne stvari jako nejasne po ovom mišljenju i također niste ocijenili koje su razlike ozinjenja na nacionalnoj razini pa ni na regionalnoj razini i onda kako ste kako smo se našli sa 600 eura u prvom stupu, dakle moglo je to biti 180 eura za, po hektaru za neke poljoprivrednike, a za druge 80 i tako dalje. Dakle, ti pojedinosti nisu sadržane. Dakle, možemo imati jednog poljoprivrednika koji će dobiti 80, drugi 18. Doista bi trebalo napraviti jednu masovnu reviziju ovog izvješća. Hvala, toliko. Hausling. Hvala gospodin Des, sada gospodin Hausling. Ja, ich äh, darf dem Rechnungshof recht herzlich danken für seine beiden Berichte, weil ich glaube, Sie Hvala. Želim zahvaliti Revizorskom sudu na ovom izvješću. Mislim da su se oni ovdje pozabavili brojnim stvarima koje, koje valja kritizira Što se tiče ozanjivanja, o tome smo razgovarali na odboru za poljoprivredu. Podržavamo ono što je rekao gospodin Desi, jer mislim da je jako teško tako rano procijenite stvari imajući na umu da postoje tolika izuzeća. Stoga ne znam zašto je komisija rekla da samo treba prepustiti određena područja okolišu, jer postoje tolika izuzeća i koja u biti uništavaju program. Dakle, dakle ti postrni usjevi oni su dijelom stla i kao što se može očekivati, to se treba podržati naravno tu ne smijemo koristiti nikakve otrove. A ta bitka za 5% područja gdje se može koristiti kemikalije, to nitko uopće ne razumije. U biti i komisija to tek naknadno ispravila. Dakle, nije nešto čime se treba baviti parlament, već i države članice, jer čitavaj ovaj koncept ozemljenja je toliko rasvoren na proste dijelo da ga se više ne može ni prepoznati. I Rečeno da je izgubljena bioraznolikost. No, dobro. Vidimo da se koristi sve veći broj kemikalija. Ja imam pitanje za rezorski sud. Ovaj trenutni prijedlog gospodina Hogana da se prebaci veća odgovornost na države članice kako bi oni imali svoje vlastite planove. Da li mislite da je to pravi pristup ili trebamo zadržati pristupa koji imamo prema kojem eh, nije na državnom članicama da određuju što raditi sa E, novcem koje im je dodeljeno. Inače, mogu se složiti s brojnim argumentima i stavima revizorskog suda, no mislim doista da se trebate baviti e, koristi za okoliš, osobito za vodu. Još jedna stvar. Naravno, ovo jest uveliko birokratska stvar i teško je ne postupati tako. Naravno, nešto treba poduzeti, ali činjenica da se stvari pogoršalo odnosno na prethodno razdoblje, to znači da postoji određena doista porazna tendencija. Ako se osvrnemo na drugi stup, svi se pitamo da li ova birokracija u biti sve uništava. Dakle, što se predloga tiče, da, trebamo imati jasnije ciljeve, a ono što je potrebno jest pravna sigurnost za podnositelje zahtjeva, a i za upravu, kako bi se bavila svim tim zahtjevima. Ali evo, to su dva konkretna pitanja. Vi ste rekli da 90 milijuna hektara jednostavno se više ne koristi. Zašto to poljoprivredno zemljište više nije na raspolaganju? Da li to znači da ga se ne obrađuje? Kako je nestalo? Zatim, starenje poljoprivrednika. Pa evo, mi smo prethodnih godina pokušali u okviru ZPP-a promovirati poljoprivredu kod mladih, ali moram reći što se tiče dok god e, prihodi poljoprivrednika budu znatno niži nego u drugim sektorima, neće doći do poboljšanja posredstvom ZPP-a. Dakle, to su to je ključni problem. To je razlog zašto brojni mladi odlaze iz poljoprivrede jer to jednostavno dugoročno ne daje jamstvo za neke prihvatljive, solidne prihode. Dakle, poljoprivrednici sve više ovise o isplatama iz ZPP-a. E Evo, imali smo prije sektore koji nisu dobivali nikakva plaćanja iz ZPP-a, e sada imamo sektor mljekarstva koji u potpunosti ovisi o ZPP-u. Dakle, u biti no evo, takva situacija. Cijena mora reći konkretno što se dešava. Hvala gospodin Žib. hvala. Mislim da svaka evaluacija bilo čega uvijek se temelji na raznim elementima i kriterijima koje možemo prihvatiti ili odbaciti, no u našem odboru zašto okoliša moram reći jednu stvar, a to je sljedeće. Poljoprivreda se bavi proizvodnjom naše hrane, ali i drugim stvarima, i drugim uslugama. Dakle, poljoprivreda je od, zaslužna za stvaranje i održavanje naših zajedničkih resursa, na primjer okoliša i ozljenjivanje poljoprivrede ima za cilj podržavanje ovog zajedničkog resursa. Dakle, vidimo neke tendencije koje nisu jako dobre, imamo čitav niz pokazatelja. Evo, na primjer, broj ptica u određenom području i tako dalje, taj pokazatelj mislim da bi trebao biti uključen u izvješće. No, ja bih doista volio da imamo da ne izgubimo iz vida tu multifunkcionalnost poljoprivrede, jer poljoprivreda nam pruža javna dobra, a ta javna dobra trebala bi biti na adekvatan način evaluirana i određena njihova cijena. Jer ako želimo da poljoprivreda i dalje e, stave na raspolaganje ta dobra, onda mi moramo izvršiti te financijske transakcije koje idu u korist poljoprivrede. To naravno nije niti jednostavno, niti može biti lako prihvaćeno od svih zainteresiranih e, skupina, no moramo imati na umu da je podrška utemeljena na cijenama i sada se kritizira, ali na taj način smo pokušali stimulirati određene promjene u sektoru poljoprivrede. Dakle, ili podržavamo poljoprivrednike, to jest plaćamo poljoprivrednike da nam stane na raspolaganje određena dobra. Mi imamo deklaraciju iz Korka iz 1996. godine i 2016. smo imali drugu deklaraciju gdje se govori o višestrukoj e, funkcionalnosti poljoprivrede. Dakle, tu se govori o njezi okoliša, skrbi za okoliš i poljoprivreda kao nešto što njeguje i očuva naše kulturnu baštinu. Dakle, tu ima i duhovni aspekt. Dakle, svi ti aspekti, po mom mišljenju, trebaju biti valjano istaknuti. Što se tiče našeg odbora, te stvari doista treba jasno reći. Kada je pak riječ o tome da li su cijene dobro određene. Ne, ne mislim. Ne mislim da dovoljno plaćamo za tu višestruku funkcionalnost. Naši financijski transferi poljoprivredi nisu u biti toliko visoki. Oni predstavljaju kompenzaciju za određene rashode poljoprivrednika kako bi oni skrbili u našem okolišu. I još jedna stvar. Ne radi se baš o tome da samo europski poljoprivrednici dobivaju financijska sredstva u zamjenu za određena sredstva. To treba jasno reći, globalizacija nije bog zna što promijenila u tom sektoru. Evo, na primjer, u Brazilu postoji jako razvijena poljoprivreda i Brazil isto tako sponzorira, odnosno financira svoje poljoprivrednike. Dakle, ukoliko želimo e, održati svoju poljoprivredu, moramo nastaviti podržati poljoprivrednike. Dakle, moramo naći način kako da istovremeno zamčimo prihvatljiva primanja za poljoprivrednike i omogućiti da oni dalje proizvode ta javna dobra koja sam spomenuo. Hvala. Hvala. Ovim zaključujem popis govornika, osim ako se još netko javlja za riječ. Ako ne, onda ću predati e, riječ e, izvjestiteljima. Gospodin Jeri, prvo. Hvala, gospođo predsjedavajuća. Evo, želim se zahvaliti na svim pitanjima koje sam dobio. E, Počeo od pitanja gospodina Gerbrandija. On je rekao da smo našli da ne postoji veza između ciljeva i potrošenih sredstava. To je točno donekle, ali ono što smo doista zaključili je to da ne postoje jasno zacrtani ciljevi. ako ne postoje jasno zacrtani ciljevi, ne možete imati interventnu logiku, ne možete odabrati mjere, niti identificirati koliko financijskih sredstava je potrebno za financiranje tih mjera. I to je problem. Mi ne znamo koliko bi ZPP trebao doprinijeti za bioraz raznolikost e, ili za klimatske politike ili za smanjenje emisija CO2. I to je za nas najveći problem. Ako nemate tu polazišnu točku onog što se želi postići određenom politikom, na koji način onda možete e, odabrati mjere ili e, predvidjeti novac za postizanje ciljeva. I to je ono što smo mi rekli da e, ZPP mora na neki način utvrditi mjere putem kojih e, se žele postići ciljevi za okoliš ili e, klimatske promjene i da sami pokazatelji moraju biti jasni i to je glavna poruka koju mi želimo poslati. Ako se sada vratim na pitanje koje je postavila gospođa Ajuso, sve ono što ste vi rekli je točno, e, ali i tu se moramo vratiti na ciljeve, a ciljeva na mjere kao na primjer EFA. O tome smo raspravljali u više navrata. Mi smo rekli u našem izvješću da su e, poljoprivrednici već postigli e, dvostruko više tih područja EFA u odnosu na ono što se traži u ekologizaciji. Dakle, poljoprivrednici su postigli bolje rezultate nego tražene. Ono što mi pokušavamo procijeniti je što se želi postići ekologizacijom. Mi moramo uzeti u obzir i izmjene do kojih će doći i vidjeti hoće li do toga doći zbog ekologizacije ili nekih dobrovoljnih akcija poljoprivrednika koji možda imaju bolje poznavanje ili bolju percepciju okolišnih e, zahtjeva nego onih koji se predviđaju u okviru ekologizacije. Dobili smo dosta pitanja gospodina Desa i želim iskoristiti ovu priliku za sva pitanja koje ste nam poslali. Pripremamo odgovore na njih, dobit ćete ih uskoro i nadam se da će to pojasniti mnoge nesporazume o tome na koji način se treba tumačiti ovo izvješće. Mi smo pratili sve međunarodne standarde kako bismo procijenili ono što ekologizacijom želimo postići, a nismo procjenjivali ono što poljoprivrednici rade. Ukratko ću pokušati odgovoriti na neke od vaših pitanja, a više detalja ćete dobiti u pisanom obliku od nas. Kao što sam rekao, za ekološki značajne površine poljoprivrednici su udvostručili, u prosjeku su udvostručili E, zahtjeve iz ekologizacije. Čak u slučaju porske smo rekli da su poljoprivrednici postigli više od 30% u odnosu na ono što se traži od njih u ekologizaciji. Dakle, ako govorimo o 2016. godini, mi ne možemo doći do zaključka da je ta politika postigla ove ili one ciljeve. Zato smo rekli da će teško biti povećati predvidjeti znači, e, performansu poljoprivrednika. Mi pokušavamo predvidjeti ono što se može desiti, ali i vi vrlo dobro znate da se ne može očekivati e, različit rezultat ako ponavljate istu akciju. To je Einstein rekao. Dakle, ako ne radite nešto drugo osim e, ekologizacije, ne možete očekivati da će rezultati biti drugačiji. Što se tiče postrnih kultura, Želim samo e, reći da će se možda zakonodavstvo u tome promijeniti, ali i za e, postupne usjeve e, se traži da ostanu na tom poljoprivrednom gospodarstva samo osam tjedana. Dakle, ne cijelu zimu, već samo 8 tjedana. I mi smo našu procjenu radili ne sami, jer nismo stručnjaci, već smo koristili stručne studije koje smo citirali u našim izvješćima, koje možete pronaći u izvješćima, a mi ćemo vam ih i uvrstiti u odgovore koje vam pripremamo. A ako pogledate i tabelu broj 2, stručnjaci su za nizozemsku preporučili da se posredni usjevi ne koriste, iako je to preporučeno u okviru ekologizacije. Zatim smo dobili pitanje, odnosno pitanja gospodina Hauslinga koji je pitao e, što mi mislimo o tome treba li Europska komisija dati više odgovornosti državama članicama. Zapravo na političarima je da o tome odluče, da odluče tko će preuzeti veću odgovornost, ali po našem sudu to je pristup koji može funkcionirati, ali mi naglašavamo i to smo uvrstili u preporuke za države članice, da države članice moraju pokazati da će e, odebrane mjere dovesti do traženih rezultata i da se to može koristiti da se postigne cjelokupni cilj na europskoj razini. I čak i kada bi komisija rekla, dobro, evo sada predajemo veću odgovornost državama članicama koji sada mogu odabrati posebne mjere za e, određene ekološko značajne površine i dalje će na komisiji biti da provjeri i usvoji nacionalne programe koje pripremaju države članice. I to je bitan korak u kojem Europska komisija treba zajemčiti da će odabrani programi doista biti pozitivni za okoliš i klimu. Zatim smo dobili i pitanje gospodina Gripsa. Dakle, javno dobro se treba financirati, to ste rekli, ja se s tim slažem, ali se trebamo zapitati koliko novca se tu treba koristiti i kome se treba dodijeliti taj novac. To nije pitanje za revizore. E, već kada radite na interventnoj logici morate krenuti s od ciljeva ka identificiranju pokazatelja, pa tek onda vidjeti koje mjere trebate poduzeti i onda koliko novca će se koristiti za koje mjere. Dakle, mjere koje bi trebale pomoći za ostvarivanje rezultata. Dakle, to je uloga revizora i zato smo mi preporučili Europskoj komisiji da prvo objavlji interventnu logiku za ZPP, a ne samo da spominje ciljeve za proizvodnju hrane, već isto tako i cilje za okolišnu e, performansu ZPP-a. To bi bilo sve što se mene tiče. Možda će Janoš e, nadopuniti moje odgovore. Hvala najljepša. Predajem riječ vašem kolegu. <coughs> Hvala najljepša gospođo predsjedavajuća. Evo, želim odgovoriti na poljskom jeziku, ako mi to dozvolite. Hvala vam najljepša na svim postavljenim pitanjima i na komentarima koje ste predstavili. Drago mi je vidjeti da, se, da je rasprava krenula u ovom smjeru i to znači da smo dobro objasnili koliko je važno kombinirati ZPP sa okolišnim ciljevima. Gospodin e, Brandi, gospodin Grib su govorili o multifunkcionalnoj prirodi poljoprivrede. I to je tako. Ono što smo mi danas rekli je nešto čime smo htjeli privući vašu pozornost na posebne probleme s kojima se suočavamo. Ako u budućnosti ZPP bude samo nastavak današnje situacije, bit će jako teško pomiriti ciljeve ZPP sa okolišnim politikama ako mala poljoprivredna gospodarstva nestanu i ako budemo i dalje imali konsolidaciju velikih poljoprivrednih gospodarstava, bit će jako teško postići ciljeve koji su vezani uz okoliš. Mi smo htjeli naglasiti ovo pitanje, ali je na političarima da kažu koliko poljoprivrednih gospodarstava žele imati u Europskoj uniji 2030. godine, na primjer. Ne tražim te brojke za sljedeću godinu ili godinu nakon nje, već govorim o dugoročnim ciljevima, kao što imamo i dugoročne ciljeve za klimatsku politiku, tako da bismo trebali e, dugoročno definirati ciljeve koji za sad ne postoje u poljoprivredi. Mi ne znamo koliko poljoprivrednih gospodarstava želimo imati 2030. ili 2050. godine. Mi smo izgubili 4 miliona poljoprivrednih gospodarstava u proteklih 10 godina. Želimo li ih u budućnosti imati 5 miliona, 15 milijuna manje? Ne znam, ne postoji nikakav politički dokument u kojem bismo mogli pronaći takav cilj, a mislim da je to nužno. Što su veća poljoprivredna gospodarstva, teže je uskladiti njihovo poslovanje sa eh, zahtjevima vezanim uz okoliš. A činjenica da mala poljoprivredna gospodarstva nestaju i da poljoprivrednici eh, stare, i da nemamo e, generacijsku obnovu, dakle djeca se ne žele nastaviti baviti poljoprivrednim aktivnostima, to je postupak koji ide u, samo u jednom smjeru. Mi bismo e, htjeli vidjeti poljoprivredni sektor koji napreduje, ali isto tako taj sektor mora uzeti u obzir ekološke aspekte. Gospodin Heusling, gospođa Šermajer su spomenuli situaciju sa gledišta pojedinih država članica Europske unije. Do koje mjere želimo imati europsku politiku, a do koje mjere e, nacionalne politike. E, Europski revizorski sud se ne može izjasniti o toj temi, ali čini mi se da situacija nije ista u svim državama članicama. U Češkoj, na primjer, Prosječna površina poljoprivrednog gospodarstva je 130 hektara, a u Poljskoj ta površina je manja od 10 hektara. Također imamo i dosta raznoliku dobnu strukturu, na primjer u Portugalu, gdje imamo više od 50 posto poljoprivrednika koji spadaju u kategoriju ljudi u dobi od 65 godina i više. Dakle, oni se približavaju mirovini. U mnogim drugim državama situacija je mnogo bolja po ovom pitanju, na primjer u Poljskoj, Austriji ili Njemačkoj. Dobna struktura poljoprivrednika je drugačija i raznolikija. A Europska unija predlaže iste aktivnosti i iste poticaje za male poljoprivrednik, mlade poljoprivrednike u svim zemljama Europske unije. Dakle, pokušava se primijeniti jedno jedinstveno rješenje za e, različite probleme. Sigurno je da moramo imati nešto fleksibilniju poljoprivrednu politiku, a to je također političko pitanje o kojem se treba odlučiti. Trebamo pronaći ravnotežu između doprinosa Europske unije i pojedinih država članica. Gospodin Hojzling je postavio pitanje o e, broju hektara. Mi smo govorili o 90 milijuna hektara, to je ogromna površina, to je pola površine Njemačke i mi ne znamo što se desilo sa tim poljoprivrednim površinama. Mi smo dobili taj podatak od Europske komisije koja nam je rekla da e, je to smanjenje poljoprivrednih površina koje je prijavljeno u okviru ZPP-a. Pitanje koje ste postavili je valjano. Treba znati što se desilo s tim poljoprivrednim zemljištem. Ono je mogo tek tako nestati, ali u svakom slučaju se više ne prijavljuje kao poljoprivredno zemljište. Također želim dodati da ćemo pripremiti još jedan dokument. Radit će se o mišljenju Europskog revizorskog suda. To, taj dokument ćemo pripremiti kada dobijemo i vidimo prijedlog Europske komisije. Europski revizorski sud je izradio dosta mišljenja do sad i želim se zahvaliti. Mislim da je gospodin Brandi rekao da smo sada, zahvaljujući tome, bolje pripremljeni za raspravu o budućnosti ZPP-a. Dakle, da imamo više informacija na raspolaganju nego prije. Tada sam ja bio e, zastupnik i znam koliko smo problema imali sa i pronalaženjem e, informacija i podataka. Istina je da ih sada imamo mnogo više. Također želim iskoristiti ovu priliku da kažem